E, pa eto gospođo predsjedavajuće, odlučite kako želite. Pa mislim da moramo početi. Dragi kolege, točka 8 dnevnog reda, razmatranje amandmana izvješću Svena Gigolda o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u evropskim institucijama i odmah bi dala riječ Svenu Gigoldu i molim sve koji žele o nečem drugom razgovarati da izađu iz prostorije. Sven imate riječ. Samo trenutak molim. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Ponajprije zahvaljujem vam na brojnim amandmanima na moje izvješće. Ja sam ih pažljivo razmotrio i nastojao shvatiti poruke. Usporedili smo i e, sve te razne amandmane s mišljenjima odbora koji daju mišljenje. Pa ono što sad želim je biti transparentan. Pokušali smo odrediti datume za sastanke izvjestitelja u sjeni koji će biti najprikladniji što većem broju ljudi od idućeg tjedna do e, travnja. Na te sastanke ću pozvati i izvjestitelje odbora koji daju mišljenje Naravno, još uvijek smo u kontaktu i sa odgovarajućom skupinom o postupovnim pravilima, jer radna skupina o postupovnim pravilima se bavi nekim od ovih pitanja, e, pa bih e, želio da nastavimo rad u kontaktu s njima. Jednom sam bio pozvan na njihov sastanak, ali naravno to moramo raditi paralelno. Kada je riječ o e, samom sadržaju, vidim da je puno toga brisano, puno toga je oslabljeno, ali vidio sam i puno podrške za mnoge prijedloge, a postoji i jedan obrazac, e, to zovemo na njemačkom nešto što znači sljedeće Izmjene su snažnije kada je riječ o određenim problemima transparentnosti, integriteta i odgovornosti parlamenta, nego li kad je riječ o vijeću i komisiji. Naravno, sloboda mandata je vrlo e, snažna vrijednost, ja to e, shvaćam i mi ćemo o tome e, pažljivo raspravljati, odnosno bit ćemo oprezni, ali najviši standardi se moraju primjenjivati na europskoj razini kao što je to uvijek bilo do sada. Europa je uvijek bila predvodnik kad je riječ o transparentnosti dokumenata i nekih pitanja integriteta također i kad je riječ o transparentnosti naših rasprava u parlamentu imali smo otvorene sastanke odbora a sada i to što radi komisija otvarajući e, svoje e, dnevnike odnosno rokovnike e, za sastanke na najvišoj razini moramo biti oprezni i paziti da u našim prijedlozima ne stvorimo dojam da se to predvodništvo e, može lako odbaciti. Ako pogledamo ključna pitanja gdje nam se mišljenja razilaze, e, rekao bih da kao prvo transparentnost e, lobističkih sastanaka ovdje u parlamentu e, imamo puno snažnija pravila nego e, u Kanadi, u Sloveniji, u Bijeloj kući ili u SCC-u od onoga što su neki kolege ovdje predložili kao izmjene. Stoga još uvijek smatram da je prikladno da i mi kao parlamentarci e, objavljujemo e, kada se sastajemo s organiziranim dionicima e, budući da smo mi donositelji odluka i moramo to ozbiljno shvatiti. Drugo pitanje Stoga smatram da registar e, sa zakonodavnim otiskom e, gdje se vidi koji su dionici utjecali na naše donositelje odluka kao i one u komisiji i njenim agencijama, da je to jako važna reforma za Europu. E, drugo područje gdje imamo puno prijepora i gdje sam vidio puno brisanja osobito od strane EPP-a, ali dijelom i SID-a koji su oslabljivali e, tekst, e, radi se o savjetodavnom odboru. Ja i dalje insistiram na tome da postoje e, boja rješenja, na primjer u Francuskoj, u Ujedinjenoj Kraljevini, u Hrvatskoj, koje to naziru učinkovitije od nas. Ako se ne zadovoljava e, kodeksu ponašanja i etike i ako se, i tu se primjenjuju sankcije ako se ta pravila ne poštuju. Dakle, mi imamo e, kodeks e, postupanja, imali smo kršenja, ali nikad nismo uspjeli nametnuti sankciju. Mislim da bi bila sramota za e, ovaj parlament ako ne budemo e, našli reformu kojom će se to riješiti. Ja sam vidio alternativna rješenja, vidio sam amandmane gdje stoji da e, svi članovi savjetodavnog tijela moraju biti izvana, neki kažu samo neki, e, amandmani neki e, stavljaju u pitanje da li e, klubovi odlučuju ili predsjednik, moramo imati vrlo otvorenu raspravu koja će dovesti do situacije gdje sukob interesa i nepoštivanje vlastitih pravila je nešto što se nadzire E, e, moramo biti vrlo skeptični kad je riječ o dvostrukim standardima. Još jedno područje prijepora je e, razdoblje mirovanja. To je vrlo goruće pitanje politika okretnih vrata između europskih e, institucija, uključujući i parlament, a također i e, lobistička radna mjesta u Briselu. Tu imamo jako dugačak popis i jako je važno da e, ovaj parlament pažljivo razmotri sve te slučajeve i promisli dobro o svojim pravilima. Vidimo da u Kanadi i SAD-u postoje puno snažnija pravila i za e, zastupnike u parlamentu, a u ovom trenutku u državama članicama se čini da nema snažnijih pravila za zastupnike u parlamentu, ali ovdje parlament može biti predvodnik. Budući da ovdje imamo puno prijepora, smatram da je e, doista potrebno o tome kritički raspravljati. Također e, je predloženo i puno amandmana koji su vrlo korisni i naučio sam da moji predlozi e, kad je riječ o financiranju stranaka jednostavno su zastarjeli e, i zahvaljujem kolegama koji su mi na to skrenuli pažnju. A osim toga mislim da je e, vrlo važno razmotriti pitanje trijaloga, istrage ombudsmana. Tu sam također našao podršku za E, načelo otvaranja dokumenata vidio sam i neke amandmane koji oslabljuju na primjer prijedlog da, su, da se dokumenti trijaloga uključe u registar dokumenata e, obraćam se ovdje e, osobito gospodinu Plenkoviću, meni se to čini iznimno važnim jer ako dokumenti nisu u registru dokumenta, ljudi neće znati da to mogu tražiti ako ne znaju da postoji dokument, e, koja je vrijednost prava da ga vide. E, stoga bih želio o tome razgovarati sa Eh, a imamo i određenu napetost eh, kad je riječ o pristup eh, u dokumentima u trgovinskim pregovorima. Odbor za trgovinu je izglasao vrlo detaljne prijedloge u svom mišljenju, a isto tako ovdje u odboru bilo je puno podrške, osobito od sid i alde ali i drugih, a sada vidimo neke amandmane koji oslabljuju te prijedloge, amandmane su EPP-a, dakle moramo slijediti e, u najmanju ruku standard e, koji je predložio relevantni odbor, odbor za trgovinu. Tamo je to izglasano velikom većinom. Dakle, mi ne bismo smjeli biti manje transparentni u svojim prijedlozima od onoga što želi relevantni odbor. Ja ću sada stati, dakle ovo su glavna područja prijepora. Nadam se za vrijeme sastanaka s izvjestiteljima u sjeni i e, drugim raspravama koje ćemo održati da ćemo naći dobra rješenja u duhu suradnje kako bismo osnažili transparentnost, odgovornost e, i transparentnost u europskim institucijama i kao Njemac želim reći da nakon vrlo teškog tjedna potrebamo takav signal. Hvala Andrej Plenković iz EPP-a. Puno hvala gospođo Hubner, e, gospodine Gigold i kolege izvjestitelji u Sjeni. Kao izvjestitelji u Sjeni EPP-a Ponajprije zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu, a i drugim kolegama i relevantnim odborima koji su dali svoja mišljenja i koji su pridonijeli izradi ovog izvješća E, sa velikim brojem amandmana kojih ima preko 460. Iako su e, razine transparentnosti, odgovornosti, integriteta Europskog parlamenta i Europske unije među najvišima u svijetu, oni se mogu i dalje poboljšati. Na taj način europske institucije mogu i dalje e, biti primjeri, postizati veliku razinu otvorenosti, koja je nužna da bi javnost imala povjerenja u institucije. Međutim, EPP smatra, to se vidi i u amandmanima drugih političkih klubova, da je potreban uravnoteženi pristup, da treba osnažiti transparentnost, ali istovremeno braviti, braniti druga važna načela e, i interese Unije. Naime, prijedlog da izvjestitelji i predsjedavajući e, se sastaju isključivo s registriranim lobistima e, uz jasnu definiciju lobiranja može otežati komunikaciju građana Europe sa svojim zastupnicima i ograničiti mandat zastupnika. Čini se neprihvatljivima da isključenje iz registra transparentnosti E, na lokalnoj i regionalnoj razini e, e, dakle ovisi o postojanju njihovih lokalnih registara ove državne organizacije su radikalno drugačije od privatnih organizacija lobista i ne treba ih ometati ni na koji način imajući na umu i načela subsidijarnosti i e, više razinskim upravljanjem. Gospodin Gigald je spomenuo i sastanke trijaloga E, svakako je moguće poboljšati transparentnost procesa međuinstitucionalnih e, pregovora, postoje i drugi mehanizmi, na primjer izvješćivanje relevantnom parlamentarnom odboru. U vezi s tim je i razumljiva potreba održavanja povjerljivosti e, za vrijeme pregovora među državama članicama. Kada je riječ o međunarodnim trgovinskim pregovorima. Svi su pregovori međusobno različiti, pa e, zauzimanje istog pristupa prema svima njima može ugroziti financijske interese Unije. E, skupina EPP također smatra da savjetodasni e, odbor o ponašanju članova mora ostati kao takav a ne preuzeti na sebe prerogativ donošenja konačnih odluka umjesto predsjednika parlamenta. Mogući kompromis bi mogao biti upotpuniti odbor sa rješenjem kao što je na primjer vanjski član koji se bira među bivšim članovima Europskog suda ili Europskog revizorskog suda ili čak jednoga od naših bivših e, zastupnika. A kada je riječ o nadzoru financiranja europskih političkih stranaka, smatramo da postojeća regulativa iz 2014. godine i financijska e, e, uredba iz 2012 E, već zahtijevaju da parlament e, ima e, vanjske revizore koji potvrđuju da europske političke stranke mogu legalno koristiti sredstva. Prije nego što krenemo u raspravu među, između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, želim iznijeti jedno pojašnjenje našeg izvjestitelja kada je riječ o amandmanu 320 o arhiviranju elektroničke pošte, ako dobro to razumijem, predlaže se da se javno otvaraju, odnosno stavljaju na raspolaganje e-mailova e, zastupnika nakon određenog vremenskog razdoblja. Dakle, mi želimo znati jesmo li ispravno shvatili e, nakanu toga e, većina prijedloga i amandmana nastoji naći e, razumnu ravnotežu između transparentnosti s jedne strane i drugih važnih europskih vrijednosti i strateških interesa s druge strane. Stoga sam uvjeren da u narednim tjednima prije glasovanja u našem odboru da ćemo uspjeti naći kompromisna rješenja za prijeporne točke u ovom e, izvješću kako bismo e, došli do sveobuhvatnog poboljšanja transparentnosti, odgovornosti i integriteta, istovremeno štiteći sva druga načela Europske unije. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vama sada Jolajnen. Hvala vam. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za klub zastupnika socijalista. Pozdravljamo ovaj izvještaj i zahvaljujemo izvjestitelju gospodinu Gigoldu koji nam je već pojasnio neke stvari o tome na koji način možemo postići kompromise. Broj amandmana pokazuje koliki je interes zastupnika o transparentnosti europskih institucija i to svakako treba pozdraviti i u europskim institucijama se stvari mogu popraviti i doista bismo voljeli vidjeti ono vodstvo o kojem je, o kojem je govorio izvjestitelj. I mislim da u principu već jesmo mnogo bolji od brojnih zemalja članica i nekih drugih, to jest trećih zemalja. E, želimo više transparentnosti, ali to ne znači da želimo i više birokracije. Stoga moramo paziti da e, ne zakompliciramo dodatno stvari i da na kraju e, uz velike napore ne dođemo do tek malih rezultata. Zato smo i mi podnijeli čitav niz amandmana. Cilj tih amandmana je povećati transparentnost, ali da se pritom ne poveća e, birokracija i administrativno opterećenje. Sukob interesa između zastupnika i lobista. Neprihvatljivo je da zastupnik u Europskom parlamentu ima plaćenu aktivnost e, lobiranja uz dakle naknadu koju dobiva za svoje mjesto u parlamentu. E, zastupnici moraju raditi za opće dobro i ne smiju biti opterećeni plaćenim e, dodatnim aktivnostima koje onda mogu utjecati na njihov rad. Stoga smatram da moramo e, donijeti vrlo jasno pravilo i to je recimo stoji u našem amandmanu broj 21. Što se tiče zakonodavnog otiska, o tome također moramo, e, možemo razgovarati, ali moramo paziti što se točno evidentira. Mislim da je dovoljno da se e, zabilježe nazive organizacijama s kojima dolazi u kontakt. Ne moramo se gubiti u brojnim drugim detaljima na primjer, mm, imenima osoba, mjesta gdje su se sastanci održali ili vrijeme koliko su trajali. Mislim da bi bilo dovoljno da imamo mm, prilog naziva organizacija s kojima se zastupnik sastao. Mislim da je to dovoljno da se vidi tko je sve sudjelovao u zakonodavnom postupku. Zatim zastupnici interesa, predstavnici interesa, to bi se također moglo objavljivati i mislim da bi to bilo e, korisno da se objavljuju zapisnici i da svako koga to zanima da onda može pogledati. Zatim izvjestitelji i predsjednici odbora bi se trebali sastupati, e, bi se trebali sastajati samo sa um, zastupateljima interesa koji su evidentirani u registru i e, ti bi sastanci trebali biti objavljeni. Zatim što se tiče razdoblja mirovanja, ne znam možemo li zabraniti e, zastupnicima da na kraju svojeg mandata stupe na neku drugu dužnost i naravno zastupnici e, imaju su stručni u području u kojemu su radili ako im zabranimo da rade 18 ili 13 e, mjeseci, mislim da bismo trebali e, dobiti podatke o tome što se čini. Što se tiče savjetodavnog odbora, mislim da bismo trebali pronaći rješenje unutar parlamenta, moramo sami e, vidjeti na koji način reformirati ovaj sustav. To znači da e, ne može samo predsjednik biti taj koji će pokrenuti postupak, već e, da bi savjetodavni odbor to morao moći učiniti. Što se tiče odluka, mislim da ne samo predsjednik, već i konferencija predsjednika mora biti u stanju e, odlučivati o tome je li došlo do kršenja kodeksa ponašanja. Znam da u Francuskoj i u Hrvatskoj imaju vanjske odpore koji se time bave. Možda u nekoj sljedećoj fazi možemo razmišljati o reformi unutar parlamenta i vidjeti kakav učinak možemo e, s time postići. Savjetodavni odpor mora imati pristup svim e, važnim informacijama i dokumentima, a što u ovom trenutku nije slučaj. Stoga smo mi predložili amandman 19 e, kako bi se popravio taj dio. Registar transparentnosti dakle dobrovoljna verzija tog e, registra e, funkcionira bolje nego što sam mislio. Ja sam bio u radnoj skupini o e, registru transparentnosti prije deset godina s povjerenikom Kaleom i nismo mislili da ćemo dobiti dobiti 7000 organizacija koje će se registrirati. No bez obzira na to smatram da treba zatvoriti ove praznine odvjetnička društva, moraju biti uključena također i to ne samo kada pružaju pravne savjete, već kad se bave aktivnostima lobiranja. Zatim, trebamo li pravni tekst ili uredbu kako bi ovo postalo e, obvezujuće? Mislim da bismo u sljedećoj fazi mogli iskoristiti revidirani međuinstitucionalni sporazum kako bismo osigurali e, da sva ova nova pravila doista budu obvezujuća. Mislim da bi bilo teško usvojiti ovakav pravni tekst prema odredbi u ugovoru. Vijeće mora glasati jednoglasno, a mislim da to baš nećemo postići bar u ovom trenutku je to teško. Zatim u registru transparentnosti treba unaprijediti kvalitetu e, podataka, no e, odjel za transparentnost u Europskom parlamentu će trebati više resursa ako se to želi postići. A nakon iskustva u odporu DAX smatramo da e, predstavnici interesnih skupina koji odbiju doći u parlament razgovarati sa nama da e, njima ne bi trebalo dozvoliti ulazak u parlament, to stoji u amandmanu 11. Što se tiče transparentnosti u pregovorima i u trijalogu, tu se slažemo sa odborom i sa pravobraniteljicom. Stvari su postale mnoge transparentnije i napredak ostvaren u području TTIP-a se mora primijeniti i na druga područja. Zatim se postavlja pitanje hoće li pročišćeni nacrti pregovora biti objavljeni dok, se, dok pregovori još traju. Nisam baš sigurna je li to u interesu Europske unije da se dakle objavljuje tekst koji je još uvijek predmet e, pregovora. Mislim da bi se to moglo pokazati kao um, otegotna okolnost tako i druga strana ne učini isto. Komisija ima naravno pravo objavljivati dokumente, ali e, recimo to stoji u amandmanu 34. Zatim transparentnost u zakonodavnom postupku. Vijeće Bojim se da ovdje nedostaje nekih jasnih nejasnoća i to mi tražimo u amandmanima 32 i 33. Zato smo popravili situaciju, no nisu svi odpori poštovali postupak koji smo e, predložili u poslovniku. Znam da odbor o pravilima predlaže veću transparentnost, inovaciju i neformalne trialoge. Što se zatim tiče, što se tiče zatim zaštite izviždača, oni moraju moći obavijestiti e, nadležna tijela o e, neprimjerenim postupanjima i moraju biti slobodni to učiniti bez straha od e, odmazde. To smo također predložili u našim amandmanima 11 i 22. I na kraju o financiranju političkih stranaka. Izvjestitelj je sam rekao da do kraja ovog saziva da ćemo uspostaviti novi sustav koji će stupiti na snagu tek 2017. A, e, prema novom sustavu neovisni vanjski revizori će procjenjivati raspodjelu sredstava europskim strankama. E, to nije nešto čime se bavi parlament, i to stoji u članku 19 trenutačne uredbe. Stoga mislim da je bilo jako puno točaka oko kojih se možemo složiti i veselim se sastancima u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala vam, a sada u ime ICR-a gospodin Bođanovski. Hvala vam. Evo ja ću biti kratak, zato što imamo priliku predložiti, e, izložiti naše mišljenje o ovoj temi. Ja se slažem s onima koji su za ovaj izvještaj kojeg nam je predstavio gospodin Gigold. Uredbe koje se odnose na transparentnost lobista su nesumnjivo od, od velike važnosti, baš kao i pravila o tome da zastupnici ne mogu imati dodatna radna mjesta. Što se tiče transparentnosti postup, zakonodavnih postupaka i dokumenata, iz Europskog parlamenta ili europskih institucija, ja bih otišao uh, korak dalje od onih koji su govorili prije mene i ja bih uh, podržao uh, stav gospodina Gigolda, iako se baš ne slažem sa svim točkama koje je predložio. Ja smatram da nam je potrebna veća doza transparentnosti. a transparentnost ne dolazi iz političkog idealizma. Ne, transparentnost će poslužiti boljoj kvaliteti donošenja odluka. Nedostatak transparentnosti zataškuje e, greške i e, pogrešne odluke. Stoga bih ja volio da e, razmislimo o amandmanu kojeg sam e, podnio na početku. Riječ je o otvorenom pismu Evropske, e, predsjedniku Europske komisije. Kao što znamo, ako ćemo govoriti o transparentnosti Europskog parlamenta, moramo početi sa tom odlukom, zato što riječ je o važnoj odluci i mora se gledati kao povećanje ovlasti Evropskih, Europskog parlamenta. Hvala vam. Smatram da moramo vrlo ozbiljno i savjesno shvatiti sve što se odnosi na transparentnosti. Stoga najljepše zahvaljujem izvjestitelju na svim njegovim naporima i na naporima koje će uložiti kako bismo došli do kompromisa. Naši amandmani u klubu zastupnika liberala. E, dakle, naši amandmane temelje na tri pristupa. Kao prvo, insistiramo na većoj transparentnosti, o tome smo svi govorili. I s druge strane, to mora biti dosljedno s ostalim idejama i vrijednostima. Dakle, povjerenje u europske zastupnike, zato što u principu većina nas odrađuje vrlo pošteno svoj posao i treća stvar je jednostavnost i e, provedba. Mi smo u našim amandmanima e, pokušali predložiti neke stvari koje će povećati transparentnost, ali će s druge strane biti jednostavnije. što se tiče jezičnih formulacija, odlučili smo predložiti neke, e, neka rješenja koja će jasnije obrazložiti neke aspekte, a što se tiče zakonodavstva, smatram da moramo izbjeći dodatno administrativno i birokratsko opterećenje što se tiče e, pojmova koji nisu bili definirani. Mi smo pokušali odlučiti što to znači danas u 2016. i pokušati e, razmišljati o tome što možemo učiniti zajedno kako bismo Mm, to unaprijedili, ali kako bismo istovremeno uh, to učinili na jedan jednostavan način. Što se tiče registra, uh, smatramo da se neke stvari mogu popraviti. Gospodin Joe Linen je govorio o tome uh, što je do sada učinjeno sa registrom, ali ja smatram da možemo biti ambiciozniji. A što se tiče kodeksa ponašanja, tu smo jako puno razmišljali i želimo imati pravila koja će biti potpuno jasna i potpuno provediva. Što se tiče sukoba interesa, tu smo također pokušali otići malo dalje. Ozbiljno smo to shvatili i e, stvarno imamo povjerenje u nas, ljude koji radimo u institucijama. No s druge strane smatramo da jasno moramo reći gdje mogu postojati čvorovi koje treba riješiti. E, trijalozi su, na primjer, osjetljiva tema, zato što s jedne strane tražimo veću transparentnost, želimo da uloga i glas parlamenta u pregovorima da se čuje snažnije, ali s druge strane isto tako ne želimo dovesti u opasnost same pregovore. Tako da što se tiče trijaloga i e, trgovačkih e, pregovora, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i vidjeti koliko se možemo složiti. Mislim da moramo pronaći ravnotežu između e, veće transparentnosti i rješenja koja će biti jednostavna, provediva, koja neće biti pretjerano komplicirana. Dakle, mislim da moramo inzistirati na tome da o, oni napreci na kojima inzistiramo da stvarno budu svrhoviti. I zahvaljujemo svim izvjestiteljima u sjeni i naravno samom izvjestitelju. I don't see Ne vidim nikoga iz Ujedinjene ljevice. Gospodin Scholz vidim da ga nema. Dobro, onda prelazimo e, na EFTD i na gospodina Kastalda. Hvala vam. Na početku želim zahvaliti gospodinu Gigoltu koji je s ovim prvim nacrtom e, pripremio odličan posao ovaj, cilj ovog izvještaja je da bude e, ambiciozan i kad je reč o transparentnosti e, institucija i registra. I ja se sa takvom filozofijom u potpunosti slažem. Rekao je na početku da je cilj da Europska unija se uskladi sa najvišim standardima koje, koje već imamo u nekim zemljama članicama i u zemljama poput recimo Kanade e, koja se jako potrudila oko registra lobista. Stoga, cilj je biti e, ne ambiciozni, nego još više ambiciozniji. I mi ćemo insistirati u tom smjeru. Što se tiče registra e, lobista i kodeksa ponašanja za, e, za europske zastupnike, moramo reći da je jako važno da imamo vrlo učinkovite sankcije. Na to, to je nešto na čemu ja inzistiram već odavno. Ako imamo normativu koju ne prate odvraćajuće sankcije, te odredbe ostaju samo mrtvo slovo na papiru. To je nešto što se vidi svugdje i mislim u gotovo svim zemljama članicama. I zato moramo o tome e, razgovarati za vrijeme pregovora i za vrijeme e, sastanka izvjestitelja u Sjeni. No, ponavljam, e, same tvrdnje ili same odredbe koje neće biti popraćene odgovarajućim sankcijama, bojim se da neće donijeti nikakve rezultate. Što se tiče lobista i registra lobista, e, ja smatram da to kao prvo mora biti pravno obvezujuće, a zatim moramo e, razmišljati o mogućnosti da to stavimo u e, neku od uredbi. Ja znam da neki od kolega se ne slažu sa tom idejom, smatraju da ne treba imati pravne temelje za ovako nešto, ali ja Smatram da je to e, moguće i čak iako je put trnovit i težak, zato što znamo da je potrebno e, jednoglasno odobrenje od strane vijeća, stvarno vjerujem da bi takva odluka dala veću snagu i prave pravne temelje za uvođenje ovakvih propisa, a osim toga pokazali bismo da je Europska unija e, se dosta obvezala na transparentnost. u u odboru AFET sam koordinator i tamo smo također razgovarali o, o posebnim izvjestiteljima uh, Europske unije. Znamo svi za skandal koji se dogodio prošle godine u koji je bio uključen dakle te veze pod stolom između Bernardina Leona koji je bio visoki predstavnik e, u Libiji i između uh, vlada arapskih e, zemalja. Smatram da se ovo mora ispoštovati za zastupnike i za visoke dužnosnike, uključujući i posebne predstavnike Europske unije. A što se tiče zastupnika, smatram da moramo pronaći dobru ravnotežu, imajući na umu da svako od nas jednom kada e, završi sa svojim mandatom, da će se vratiti vlastitim aktivnostima, ali smatram da moramo proučiti neku neka rješenja kojima će se izbjeći najočitiji sukobi interesa. Ono vjerujem da ćemo o tome moći razgovarati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Što se tiče trijaloga, moram eh, podržati zahtjev za većom, eh, boljim pristupom dokumentima, pogotovo službenim dokumentima. U ovom trenutku trijalozi, onako kako funkcioniraju, predstavljaju zapravo malo negiranje te transparentnosti koja je predviđena u svim e, ugovorima, pogotovo u onim dijelovima koji se odnose o zakonodavnom postupku u Europskoj uniji. Naravno, e, to sve odgovara kriterijima učinkovitosti i brzine, no ti kriteriji učinkovitosti i brzine ne odgovaraju nužno i potrebi građana da utvrde jasnu političku odgovornost u okviru zakonodavnog postupka. Zato smatram da moramo učiniti više kad je riječ o dostupnosti dokumenata i to će svakako biti prvi korak prema približavanju e, odredbama koje su se odnosile na e, zakonodavne postupke i na stari postupak o suodlučivanju. Što se tiče dostupnosti dokumenata za e, trgovinske pregovore, i ovdje mi je zahtjev europskih građana za većom transparentnošću potpuno jasan. Meni je jasno da određene faze pregovora mogu biti vrlo složene i to nitko ne negira. No kad govorimo o TTIP-u, koji je eto ovdje najočitiji primjer, mi smo dobili na tisuće, na desetke tisuća zahtjeva od europskih građana za većom transparentnošću. Ne samo e, o pregovorima o određenim točkama, već o samom provođenju pregovora. Eto, to, su, um, to je ono na što se koncentriraju naši amandmani i smatram da je za nas, evropske zastupnike, jako važno da detaljno znamo što se događa. Između ostalo kako bismo i riješili neke velike sumnje koje se javljaju. Jako često čujem od kolega kad je reč o TTIP-u da da je podignuto previše prašine, prevelika uzbuna. Ako smo mi sigurni da ta uzbuna nije utemeljena, to se može dokazati samo kroz veću transparentnost. Eto, tu ćete imati našu potpunu podršku i isto tako e, našu ćete podršku imati kad je riječ o zaštiti zviždača. Hvala. E, Gerald e, nije e, sada ovdje. Možemo i preći na Richarda Colberta. Hvala, izvjestitelj je govorio o važnosti ovog posla na ja, znači javnost u Njemačkoj, a to Njemačka nije jedina država za koju je ova tema važna. I, Imate u potpunosti pravo kad e, kažete da je Europska unija avangarda u mnogim e, aspektima pitanja transparentnosti i tako dalje. No, ono što je važno je politička realnost, isto tako ono kako to javnost doživljava. Mi moramo biti svjesni da što se tiče javnog mijenja imamo cijeli niz vrlo izazovnih zahtjeva i moramo se potruditi da odgovorimo na njih. Imamo cijeli niz velikih skandala kad govorimo o rashodima naših nacionalnih parlamenta. I Ponekad e, su, znači, ti skandali što se tiče parlamentaraca bili opravdavani tim da je to bilo prema pravilima. U tom smislu znamo da je to neprihvatljivo i u tom smislu e, Velika Britanija je uvela cijeli niz vrlo strogih pravila, također neovisno tijelo, e, E, koje se bavi znači e, nadzorom, a radi se o neovisnom e, parlamentarnom tijelu za nadzor. Imamo isto tako i savjetodavno tijelo koje predsjednika savjetuje vezano uz ove teme. E, Europski parlament možda neće u prvom naletu moći ići tako daleko, no ako imamo savjedotavno tijelo, onda nema nikakve isprike da ne učinimo da to tijelo bude najneovisnije moguće. I da imamo znači za u, članove koji bi onda bili bivši e, suci, bivši re, suci revizorskih sudova i tako dalje. Imamo cijeli niz prijedloga koji ide u pravcu da moramo mijenjati e, zakonodavstvo, zakone, a i to vezano uz statut ili na neki drugi način. Moje prvo pitanje izvjestitelju je sljedeće. Ako je zaključak naših rasprava da se to ne može znači promijeniti, a da ne mijenjamo statut, onda se postavlja pitanje na koji način to možemo napraviti, da li ćemo imati zakonodavnu inicijativu kojom bismo željeli e, rješavati određena temeljna pitanja što se tiče ovakvog mehanizma. Drugo pitanje je se tiče o dokumentima pregovaranja, kako bih ja to nazvao. Imamo znači međunarodne pregovore i imamo transparentnost dokumenata koji, su, koji se koriste prilikom tih e, pregovora, oni moraju biti javni, a također imamo i transparentnost e, dokumenata koji budu na kraju e, izdani na kraju takvog perioda pregovora jer su oni javni. Postavljamo si pitanje kako tretirati transparentnost dokumenata tijekom samog perioda pregovora. Kako, na primjer, tretirati ove dokumente vezano u za trijaloge i tako dalje? Možemo reći da ponekad e, imamo ustručavanja što se tiče davanja dokumenata, jer onda znamo da će to biti objavljeno, isto tako će se, na primjer, nacionalna javnost s time upoznati i tako dalje. I to će zapravo na neki način otežati pregovore. Znam da određeni e, dokumenti u okviru samog perioda pregovora ne mogu biti objavljeni javnosti, e, naravno mogu biti kasnije. Gdje je taj limit, trebamo si postaviti znači to pitanje. Što se tiče znači e, pravilnika u okviru radnih e, skupina, izvjestitelj e, postavlja pravo pitanje, možemo u svakom slučaju paralelno raditi na tim pitanja i vidjeti na koji način napredujemo u svakom određenom slučaju. Trebamo također imati na umu da pravila što se tiče radnih e, skupina trebaju imati zapravo viši prag kad govorimo o samom e, poslovniku, te tad trebamo u svakom slučaju dostići konsenzus kad e, govorimo o znači političkim skupinama i klubovima zastupnika. Ako imamo zaključak da trebamo e, mijenjati znači određena pravila po određenim pitanjima i ako se zaključi da se to može napraviti e, kvalificiranom većinom, možda ćemo kako bi se to proguralo u parlamentu ipak morati imati glasovanje te apsolutnu većinu. Hvala. Hvala vam. Želim govoriti o dva pitanja. Znači 21, eh, znači ove, ovo razdoblje mirovanja. Mislim da je ovdje formulacija preopćenita i pre zapravo eh, eh, preširoka. Imamo na primjer određeni, e, možemo imati na primjer određenog e, zastupnika koji tri godine e, je radio u okviru e, odbora za okoliš i on nakon toga, nakon svega što je stekao koje iskustvo ne može ići u svoju zemlju natrag i raditi na području, tom području. A ako taj zastupnik e, više nije zastupnik, onda jednostavno si postavljamo pitanje na kojem području on e, može raditi. Možemo onda, na primjer, imati određene kompenzacije vezano uz to razdoblje mirovanja. <laughs> Može se možda taj određeni zastupnik baviti e, restauracijom, ali možemo reći da se ovdje radi o nekim strogim pravilima, a u istovremeno je formulacija vrlo općenita i onda zapravo tu unutra možemo staviti bilo kakva pravila. Mislim da e, moramo ovu formulaciju malo bolje promisliti. A kad govorimo o trijalozima, slažem se s onim što je Richard Colbert rekao. Go, imamo znači preliminarne pregovore koji znači e, imaju e, cijeli niz popratnih popratnik e, dokumenata. imamo isto tako novinare koji prate pregovore, koji će onda objaviti dokumente, koji će e, naići na veliki odjek i to zapravo može dovesti u pitanje e, sam tog pregovora ili sam tog e, trijaloga. Naravno, e, što se tiče samih rezultata u nekom kasnijem razdoblju, ti dokumenti se mogu objaviti, ali ako želite transparentnost pod svaku cijenu, to može biti kontraproduktivno. Hvala, Herr Wieland, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ispričavam se jer smo imali određene promjene što se tiče dnevnog reda odbora i nisam pratio raspravu od samog početka, te se na tome ispričavam. Od trenutka kad sam postao zastupnik, e, nijedan e, lobist nije zatražio sastanak sa mnom i nijedan zapravo nije prešao tu crvenu liniju o kojoj se razgovara. Onda ne smijemo se praviti da živimo u savršenom e, svijetu i ne smijemo stavljati glavu u pjesak. Snaga našeg sustava je da prepoznamo probleme koji se stavljaju pred nas, te također sankcioniramo osobe koje su griješile i kršile određene, određena pravila. Znači osoba koja se e, e, bavila ilegalnim e, poslovima, ni u kojem slučaju ne smije nekažnjeno nastaviti sa takvim aktivnostima. Ne smijemo imati sistem u kojima e, znači krivci se ne kažnjavaju, a da se zviždači na neki način sankcioniranju. U ovom izvještaju čini mi se da ne govorimo dovoljno o našim postignućima. Moramo e, govoriti on, o onome što smo uspjeli postići, na primjer kad govorimo o registru transparentnosti, moramo se na to nadovezati. Izvješće nam se čini dobro u cijelom nizu aspekata, no Čini nam se da imamo previše želja, previše očekivanja u ovom e, izvještaju. Imamo formulacije i zahtjeve koje u ovom trenutku ne mogu biti konkretizirani ili koji bi bili zapravo e, u protivnosti sa našim e, zakonima i propisima. Moramo učiniti sve kako bi za izvješće bilo realističnije. Isto tako imamo za E, koji zapravo liče na listu želja, a e, ako stavimo neke nerealne zahtjeve, onda će zapravo e, javnost biti razočarana. Izvještaj mora biti zapravo uključivati i različite aspekte. Određene kolege su nam e, rekle da prije sastanka u Parizu su e, željeli dobiti određene dokumente, ali nisu to uspjeli. Možemo u tom smislu vidjeti da postoji različiti tretman što se tiče samih dosjea. Ja bih želio da govorimo samo o pregovorima, a da se ne ograničavamo samo na trgovinske e, pregovore što se tiče trgovinskih sporazuma kao TTIP. A kad govorimo o provedbi, mi smo e, znači imali cijeli niz zahtjeva, gospodin Korbet je rekao da moramo imati većinu kako bi se određeni dio zahtjeva mogao provesti. E, u tom smislu bi se trebao, trebao mijenjati status službenika ili određeni drugi ugovori. A za druge zahtjeve e, moramo isto tako imati na umu da su određena pitanja izuzetno važna na nacionalnoj razini. E, kad govorimo o znači izmjeni e, statuta službenika, onda moramo imati na umu da e, njemačko zakonodavstvo što se tiče statusa službenika također na neki način mora imati svoje mjesto na europskoj razini. Ne smijemo imati zahtjeve koje će onda vijeće blokirati, moramo imati pravne garancije u tom smislu, a bez takvih e, garancija prijelazni e, period je nešto što ne može funkcionirati jer to nije legitimno. Isto tako kad govorimo o transparentnosti i dostupnosti dokumenata je nešto od izuzetne važnosti. Također isto vrijedi za registar transparentnosti i upis u taj registar, te trebamo određene interesne skupine poticati kako bi se upisali u taj registar. E, a mi bismo prije svega trebali ih poticati da se upisuju e, znači interesne skupine u takav registar, a ne da na neki način im uskraćujemo informacije. Što se tiče određenih e, odvjetničkih ureda, trebalo bi više transparentnosti u svakom slučaju. E, moramo imati također tu klauzulu neprihvaćanja mandata što se tiče lobiranja. To je nešto izuzetno važno. A kad govorimo o odvjetničkim uredima, e, oni bi također trebali biti upisani u taj registar transparentnosti. Ako, na primjer, netko želi e, pozvati zastupnika na večeru, no to ne želi da se to sazna, to je e, za e, mene onda neprihvatljivo da ta osoba onda jednom odvjetniku e, nalaže da rezervira stol u restoranu trebamo imati zaštitu podataka, u nekim državama je to je nešto što je izuzetno normalno i funkcionira, u okviru ustava u određenim e, državama je također e, su podaci e, zaštićeni i postoji ta velika zaštita što se tiče privatnih podataka. Kad e, govorimo o određenim e, zahtjevima i željama, onda nećemo uspjeti riješiti sve probleme, a mislim da ono što tražimo treba biti mnogo realističnije. Isto tako, trebamo stvoriti različite pravne temelje koje će nam omogućiti da definiramo e, naše zahtjeve. A kad govorimo o različitim područjima intervencije, e, želio bih e, da se prije izvješća konzultiraju pravnici. tu kad govorimo o točci 46, govori se o osobama koje su os sumnjičenje za korupciju u okviru Europske unije. Želimo da to, to bude puno više upisano u određeni zakonski okvir. Imamo zakonski okvir, kazneni okvir u određenim državama članicama koje je prije svega e, usmjeren na pojedince. I možemo reći da kaznenim zakonom se cijeli niz aspekata ne pokriva, jer je kazneni zakon prije svega usmjeren na pojedince. Ako u okviru točke 46. jedna osoba je osumnjičena za korupciju, onda je važno da se ta osoba odmah sankcionira, a ne tijekom svog drugog mandata. Ako, na primjer, imam e, određenu nelegalnu akciju, ako, sam, ako je ta osoba osuđena, ali sankcija dođe tek e, nekoliko godina kasnije, onda je to e, u potpunosti e, apsurdno. Trebamo također uzeti u obzir i težinu počinjenog kaznenog dijela. Ako imamo prekršaj, ako imamo kršenje pravila, naravno osoba mora biti sankcionirana, i to tako da, na primjer, gubi pravo da u budućnosti bude izabrana. Osoba e, ili, na primjer, ako otac e, E, otac e, da određenom profesoru e, svoje kćerke 100 eura, to je korupcija i to mora biti u svakom slučaju kažnjeno. Evo, to su moji komentari, a bi, bilo bi u svakom slučaju jako dobro da sa različitim zastupnicima se govori o nastavku koji će se dati ovom izvješću. Dakle, puno je pitanje otvoreno, to je moj dojam. Dakle, imat ću težak vikend slušajući ove rasprave. Dakle, niz pitanja je otvoreno. Prvo, kad je riječ o pristup lobistima, Gospodine Viland, želim vam reći da je uvijek lakše kritizirati ono što nije predloženo. Naravno da nitko ne može imati manje prava od običnog građanina, iako znamo da kad je riječ o pristupu dokumentima, parlamentarci imaju manje prava od običnih građana i često moramo koristiti um, uredbu 1049 ne spominjući da smo zastupnici u Europskom parlamentu da bismo dobili pristup nekom dokumentu. No ključno pitanje kad je riječ o pristupu e, lobistima je da EPP je u osnovi zadovoljan e, registrom transparentnosti onakvim kakav je sada. SID kaže da je bolje imati više transparentnosti, ali da to ne treba dovesti do birokracije i da moramo paziti da se cijeli postupak ne birokratizira, dok ALDE poziva na veću transparentnost, ali u amandmanima briše e, sva snažna pravila o transparentnosti kad je riječ o lobistima. To je šteta i nadam se da će se ALDE vratiti na ideju transparentnosti u pregovorima, a o DCR-u i fdd e, i od FDD-a sam također e, E, čuo te poruke. Želim da jedna stvar bude jasna i to kažem gospodinu Vilandu. Ja nikada nisam želio zabraniti bilo kome da lobira. Ne mislim da se većina lobiranja radi na nepravilan i nepropisan način. Ja u Ekonu puno razgovaram s lobistima iz financijskih e, tržišta i to je potpuno normalno. I ja to u izvješću priznajem ono što nije normalno je sljedeće. E, po brojnim pitanjima koja su važna za opće dobro, zastupljeni su samo neki interesi i to oni koji imaju dovoljno novaca da bi financirali one koji zastupaju njihove interese, dok se ostale uopće ne čuje. To nije normalno. Dakle, transparentnost mora biti način da se potaknu svi e, da e, slušaju ne samo one koji imaju novca da dođu pred vaša vrata, već da saslušaju sve. Transparentnost je alat da se osigura uravnoteženu teženu zastupljenost interesa i to je ono što brine građane. Ne da oni misle da smo mi svi stalno podmičeni, da primamo mi to nije e, tako i građani to znaju. E, gospodine Viland, ja sam na početku u izvješću rekao Svaki put sam to rekao, Europa je išla dalje kad je riječ o transparentnosti, integritetu i odgovornosti, nego li većina država članica. A to vrijedi i za registar transparentnosti, barem u Europi. No to nije istina ako se usporedimo s Kanadom i SAD-om. Oni idu puno dalje i građani imaju bolji pregled onoga što se događa u institucijama. Također e, komisija je sada otišla dalje od Europskog parlamentu, a to prije nije bilo tako. I to naravno e, potiče legitimna pitanja. Da se vratim na ono što je rekao Julajnen o birokraciji, da bismo osigurali transparentnost, moglo bi biti korisno da parlament osigura određenu infrastrukturu kako bi transparentnost bila za sve laka. Ako imamo alate koji doista olakšavaju dijeljenje dokumenata koje dobivamo od lobista na web sajtu Europskog parlamentu, ali da isto tako transparentno prikažemo tko se sastaje s kim, E, ako postignemo softversko rješenje koje je jednostavno za rukovanje, e, to će naravno ograničiti birokraciju. Kada je riječ o trijalozima, u usporedbi s vama, za razliku od vas, ja sam bio prisutan na stotinjak tih trijaloga, jer smo u Ekonu imali toliko zakonodavstva, ima veliko iskustvo o tome kako doista izgledaju ti trijalozi. Postoji razlika između e, slike koja se ovdje prikazuje, kao da je to prostor gdje imate integritet u pregovorima što znači da samo oni oko stola e, e, znaju što se događa, to je daleko od istine. Istina je da kada dolazi do trijaloga e, na područjima gdje postoje snažni interesi, oni kupuju informacije na crnom tržištu u Briselu. Tako da imate neke lobiste koji su upoznati s dokumentima, e, koji dolaze za stol i lobiraju na temelju dokumenata, e, čak i na temelju dokumenata koji nisu poznati izvjestiteljima u sjeni, a oni e, koji nemaju novaca da plate e, prave ljude u briselskom mjehuru, oni ne znaju te stvari. E, stoga neki interesi mogu lobirati, a neki ne mogu. I to je stvarnost tih trijaloga. Ne smijemo se zavaravati, ne možemo prihvatiti da se to događa to znači da ili će nešto doista biti tajna ili će biti transparentno, ali sada je situacija takva da su stvari transparentne za one koji mogu platiti, a to je protivno e, temeljnom načelu integriteta. Dakle, razgovarajmo o stvarnosti kad je riječ o trijalozima, a ne o našim idealnim e, željama. Osim toga, transparentnost je vrlo nejednaka i neujednačena značajna i na još jednoj razini. Stvarnost je da amandmani i mnogi Pregovori u parlamentu su otvoreni tako da vijeće točno zna koji je klub imao koje početno stajalište i onda jako dobro znaju kako će nas podijeliti. Tako da ako je odbor izglasao određeni kompromis, potpuno je e, transparentno tko je ušao u pregovoru s kojih pozicija i onda je puno lakše oslabiti parlament. E, to bi bilo još više tako ako bismo se riješili trijaloga jer bismo onda trebali apsolutnu većinu na plenarnoj da bismo slomili stajalište vijeća što bi nas i dalje oslabilo. Stoga sam ja protiv toga da se ukinu trijalozi već se zalažem za to da oni budu transparentni kako bismo prevladali postojeće probleme i kako bismo snažili parlament umjesto da ga slabimo toga nam je potrebno i da vijeće bude otvorenije, jer ako mi budemo otvoreni oko toga tko je zauzeo koje stajalište, a mi ne dobivamo one verzije u četiri stupca iz vijeća gdje se vidi e, koja je država članica imala koje stajalište i to je nepravedno. Ja bih želio biti još transparentniji jer mi znamo više od toga. Oni koji dolaze iz država članica e, E, koje imaju snažna pravila o parlamentarnoj transparentnosti prema svojim vladama, oni mogu doći do tih e, informacija. Isto tako kolege iz Njemačke ako pozovu svoje kolege u Bundestagu, oni znaju točno koja država članica je zauzala koje stajalište, a neke države članice to ne mogu. Da li vi smatrate da je to integritet? Ja mislim da nije. Stoga moramo otvoreno i pošteno, iskreno razgovarati o ovome, a ne slijediti neke signale naše predsjedavajuće, a to je da dopuštamo e, istrage e, ombudsmena, dakle gospođe koja je ombudsman i ja doista pozivam na sve da nađemo rješenja za sve ove probleme integriteta. Nadalje, e, postavljeno je pitanje o trgovinskim pregovorima. Moram reći prvo da tekst govori i o trgovinskim pregovorima, ali i ide dalje od toga. Obraćam se sad gospodinu Vilandu, a i Lajnenu. naravno konsolidirani tekst neće štetiti jednoj strani jer konsolidirani tekst naravno obuhvaća stajališta obje strane. Dakle, kada se ta stajališta javno objavljuju, oni ne krše e, samo Eh, partnera. Eh, eh, dakle, to su konsolidirani tekstovi, oni nisu izvorna stajališta, ali tu smo u istoj poziciji. Dakle, puno toga jeste transparentno i puno aktera ima pristup e, dokumentima, no drugi nemaju. To je stvarnost. Kad smo e, počeli raspravu o transparentnosti javnih institucija, ništa nije bilo transparentno e, osnovna pretpostavka je bila da državne institucije mogu funkcionirati samo E, kada se e, zatvaraju, kada nisu otvorene e, osobito na međunarodnoj razini ali i interno i vodila se duga borba za transparentnost države i to nas je sada dovelo do kompromisnih položaja, no vrijeme je došlo da krenemo dalje jer vidimo da je sadašnji režim, a osobito je riječ o Europi gdje mnogi imaju pristup određen temeljnim dokumentima zato što imamo e, brojne države članice i njihove institucije, no nemamo sigurni prostor za pregovore koje neki podržavaju. E, stvarnost je da neki imaju pristup, a neki ne, a pristup obično imaju oni koji mogu platiti svoje kontakte. To je problem Također bih naglasio da mandati sad se obraćam gospodinu Plenkoviću, mandati za trgovinske i druge međunarodne pregovore su naravno veliki problem zato što se pretpostavlja da parlament slijedi komisiju i osigurava da E, komisija bude odgovorna, a istovremeno za većinu trgovinskih pregovora mandat nije poznat, čak ni u sobi za gdje se čitaju dokumenti. Dakle, to je nemoguća situacija jer mi stojimo pred građanima i naravno građani nam postavljaju pitanja jesmo li mi branili njihove interese ako je vaš zadatak nadzirati instituciju čiji mandat je nepoznat, e, kako ćete? Zato s pravom e, e, odbor, intraodbor traži da se svi mandati dijele, odnosno da se daju na znanje, a ne samo ti i Dakle, sada se to ne dijeli s parlamentom. E, gospodin Plenković je govorio o mom amandmanu 320 o elektroničkim e, porukama. E, to je došlo od gospodina Vilanda. Problem je naravno da povjesničari ako gledaju javne institucije iz prošlosti imaju obilje pisanih dokumenata arhivi u budućnosti će biti prazni jer svi razgovori se prije ili kasnije brišu. Ja se naravno ne zalažem da se uskoro otvaraju i mailovi koje smo pisali, ali mora postojati neko e, vremensko razdoblje, ja ga neću sada čvrsto odrediti jer ja nisam povjesničar da bih rekao koliko to dugo vremena treba biti, ali ja smatram da nakon određenog vremena povjesničari moraju imati mogućnost e, doći do nečega kako bi otkrili što se dogodilo. Postoji golema razlika između elektroničkog doba i predelektroničkog doba i mislim da je to legitimno pitanje kojim se moramo baviti. Ja nisam zato da brišemo sve te podatke ovdje u parlamentu i u drugim javnim institucijama. Informacije moraju ostati, ali mora postojati dovoljno dugo razdoblje da bi se osigurala privatnost zastupnika i tu moramo naći ravnotežu. Ja nisam povjesničar, mislim da je to legitimno pitanje. Sven, ne mogu ti dati više vremena, moraš zaključiti. Dakle, ja bih želio naglasiti da kada je riječ o savjetodavnom odboru, mi naravno imamo vrlo različite prijedloge. I mislim da je jasno da ne možemo lako e, kreirati vanjsku instituciju. E, Francuska i e, britanska rješenje iziskuju velike promjene, ali ako pogledam ono što je predloženo, ja bih naglasio ono što je rekao Julajnen, rješenje da odluku ne donosi sam predsjednik, nisam siguran da je to mudro, jer bi to dovelo do stranačke politizacije te odluke, a ona je već dovoljno teška za predsjednika, jer uvijek ima tu dimenziju. Dakle, ako kao prvi korak ovo pitanje ostavimo e, kao interno, ja bih više volio da imamo interno tijelo za etiku, a to je ovdje savjetodavni odbor, kojeg će upotpuniti neki vanjski član ili veći broj vanjskih članova koji će imati ovlasti donositi odluke jer e, nije korisno e, politizirati ova pitanja e, na stranačkoj osnovi. Očekujem ozbiljnu raspravu s izvjestiteljima u sjeni, otvoren sam za sve vaše primjedbe i zahvaljujem se na vremenu koje ste mi dali, gospođo predsjedateljice. Puno hvala, sada ćemo 20. Eh, travnja glasovati o ovom izvješću. Plan je da se glasuje 20. travnja. Ne znam kako vidite mogućnost da se e, izradi do kraja kompromis e, i e, kako ćete se nositi sa stotinama amandmana. Ne moramo to riješiti danas, ali postoji rizik da nećemo uspjeti do 20. travnja, ali za sada to se predviđa 20. travnja. Da, nemojte najprije pomicati datum, nego počnemo prvo, odnosno e, nastavimo e, s radom. E, hvala svima što ste sudjelovali u ovoj raspravi i sada prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, a to je mišljenje Pedro Silva Pereire o postizbornoj reviziji višegodišnjeg financijskog okvira 2014. do 2020. input parlamenta u oči prijedloga komisije. Pedro, imaš riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Porazgovarajmo malo za razliku sada za promjenu o novcu. Dakle, novi problem. Ovo je nacrt mišljenja o postizbornoj reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Kao što znate, komisija mora do kraja 2016 e, prezentirati reviziju MFF-a, odnosno pregled e, i parlament želi u potpunosti biti uključeni i sudjelovati u ocjeni i reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Zato je parlament odlučio e, raditi na izvješću na vlastitu inicijativu u oči prijedloga komisije kako bi uspostavio okvir mm, za e, taj, e, tu reviziju. Prvo što trebamo je shvatiti ulogu našeg odbora u tom procesu i umjesto da detaljno razgovaramo o financijskim opcijama koji su pred nama trebamo se više usredotočiti na institucionalni aspekt e, i također dakle i također na e, institucionalni aspekt cijelog postupka mišljenje se fokusira na tri glavna pitanja Prvo, revizija samog e, višegodišnjeg financijskog okvira e, gdje se traži e, istinska revizija VFO-a gdje se govori o financijskim sredstvima, opseg i izvor financijske omotnice hoće li financijska gornja granica sadašnjeg VFO-a biti dovoljna u svjetlu novih izazova s kojima je trenutno suočena Europska unija. Svi znamo o čemu je riječ. Spominje se E, alat za fleksibilnost, ti se alati ne koriste dovoljno, e, nacrt mišljenja e, poziva na dodatnu fleksibilnost pri dodjeli sredstava kako bi se bolje odgovorilo na ove nove izazove, ali uvijek bez da se slabe ciljevi kohezije u dodjeli sredstava. Drugo pitanje je reforma sustava financiranja VFO-a, a prijedlog je podsjetiti na stajališta ovog parlamenta, pozivati na nova i E, stvarna vlastita sredstva i e, fiskalni kapacitet unutar eurozone kako bi se pomoglo državama članicama pri provedbi strukturnih reformi treba biti i jasno da financijski kapacitet unutar eurozone e, mora biti nešto što je uvijek u okviru europskog proračuna, ali naravno e, izvan e, gornjih granica sadašnjeg VFO-a i financira se iz vlastitih sredstava kada je riječ o pitanju trajanju, trajanja e, financijskih okvira nakon 2020. godine kako bi se osiguralo e, usklađivanje s europskim izbornim ciklusima, a isto tako se spominje i e, aktivacija klauzula za premošćivanje i za VFO i odluku o vlastitim sredstvima e, kako bi se omogućile pravodobne odluke o ovim pitanjima. I na kraju e, postoji pitanje uredbi e, koje se odnose na VFO potrebno je pojednostavniti postupke donošenja odluka u dogovoru s odnosno u skladu sa međuinstitucionalnim sporazumom o boljoj regulativi. To su tri teme e, koje želim da razmotrite i veselim se radu s vama kako bih e, poboljšao ovaj prijedlog e, o ovom važnom pitanju. Hvala vam sada u ime kluba zastupnika Pučana, George Šeplin. Hvala gospodinu Silvi Impereri na mm, onome što je on odradio. Mislim da je pokrio u principu sve najbitnije teme i htio bih se osvrnuti samo na dvije e, točke. Prvo, mislim da nova e, sredstva i vlastita sredstva da su ključna za e, budućnost cijelog ovog e, područja. Sve ovo nije nimalo jednostavno jer svi znamo da pritisci traju, bar koliko sam ja već u ovom parlamentu, e, svi oni koji doprinose proračunu se zalažu za to da se smanje njihovi doprinosi. Možda bismo mogli organizirati e, jedno saslušanje koje će biti namijenjeno isključivo vlastitim sredstvima. Iako nisam baš siguran da to spada pod nadležnost ovog odbora, ali to je bitno za naš odbor. Um, tu bismo mogli razgovarati o tome koje mogućnosti imamo, jer u ovom trenutku situacija stvarno nije dobra. A druga stvar, mislim da bismo e, trebali provesti e, dobru e, raspravu, sveobuhvatnu raspravu o trajanju financijskih okvira nakon 2020. Ne znam želimo li to baš uskladiti sa izbornim ciklusima, europskim izbornim ciklusima, ali ja bih volio čuti koji bi mogli biti prednosti i nedostanci jednog takvog usklađivanja. Treća točka koju sam htio spomenuti se odnosi na odnos između zemalja koje su članice eurozone i koje nisu. To je itekako važna tema i bit će sve važnija, pogotovo nakon 2020. godine. I na kraju, ti transferi u okviru višegodišnjeg financijskog okvira e, ne bi trebali biti dio politički motiviranih sukoba. To su zasebne teme, mislim da se ne treba to uplitati sa drugim temama, znate o čemu govorim, o migrantima, o zemljama koje ne žele o, usvajati odluke koje predlaže središnica, one ne žele imati e, takve. Nisam baš sigura niti da postoji pravna osnova za tako nešto, ali smatram da bismo stvarno trebali jasno reći da to nije način kojim treba ići i hvala vam e, još jednom svima vama na vašim naporima. Hvala vam. Ja nisam za to da se europski proračun povećava. ali mislim da stvarno moramo pogledati kako Europska unija koristi resurse koje već ima. Mislim da postoje strukturni problemi s načinom kako se donosi višegodišnji financijski okvir. Vidim da se zemlje više koncentriraju na to kako da vrate što više novaca iz europskog proračuna umjesto da se koncentriraju na to da se novac koristi pametno. Svakako smatram da način na koji se donosi europski proračun mora biti e, reformiran. Hoćemo li to učiniti u kontekstu ovog izvještaja? Ne znam. Ali svakako je to e, vrlo osjetljivo područje na kojem treba oprezno raditi. Hvala, a sada Helmut Scholz. I ja želim gospoditi gospodinu Silva Pereri na mm, nacrtu ovog mišljenja. Mislim, se koncentrirao na ključna pitanja. Što su vlastita sredstva, što su nova sredstva i na koji način mi možemo doprinijeti cijeloj raspravi, cijelom tom procesu. Ako e, razgovaramo, na primjer, o izbjegličkoj krizi, onda naravno moramo razgovarati odakle će doći taj novac, a i naši građani žele to čuti. No to također znači da moramo dati neke prijedloge. Da bismo trebali predložiti ideje u kojem bi smjeru trebale kako bi trebali biti stvoreni ti novi prijedlozi. I tu vidim vrlo tjesnu e, vezu sa izvještajem Breso o promjeni e, Lisabonskog ugovora i o potencijalima koje nudi. Stoga nas ja pozivam da povežemo ili da vidimo veze između ta dva izvještaja a imamo izvještaj o boljem donošenju zakona. Tu se također spominju neke teme koje bismo trebali, o kojima bismo trebali voditi računa. Zatim, a, porez o financijskim transakcijama. Mm, to je već i dogovoreno, ali nikada se nije e, krenulo sa provedbom. To bi recimo mogao biti izvor za vlastita sredstva. Stoga moramo, to, moramo biti odvažni jer u protivnom nećemo riješiti problem. Zatim spomenuli ste i pitanje transparentnosti. I komentar o tome da nam je potrebna veća fleksibilnost. Mislim da bi se fleksibilnost mogla protumačiti tako da uzimamo novac s jedne, e, dakle s jednog mjesta u budžetu i premještamo ga u drugi e, džep. Bojim se da ćemo na taj način izgubiti povjerenje građana u sposobnost Europske unije da financira zajednički proračun te odgovornost zemalja članica u tom smislu. I mislim da bismo trebali definirati to da fleksibilnost ne znači da možemo fleksibilno premještati novac iz jednog poglavlja u drugo. Mislim da je to pitanje povjerenja i kredibiliteta u Europsku uniju. A pod točkom 4 vidim da tražite više e, rasprave sa vijećem i sa komisijom. Ali zašto ne bismo pozvali i građane da sudjeluju u tome? Jer ako ne povezemo naše rasprave, kako ćemo regulirati ta vrlo složena pitanja, dakle ondakle će doći novac? E, proračun je e, pod nadležnošću zemalja članica. Stoga da ćemo, iz da, slažem se o tome da ćemo morati govoriti i o preoblikovanju višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam, a sada gospođa Breso. Hvala vam predsjedavajuća, mm, hvala i izvjestitelju koji je e, dobro istaknuo institucionalne aspekte kad je riječ o postizbornoj reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Imam samo jednu primjedbu. Baš zato što je u ovom trenutku pitanje eurozone nešto o čemu se raspravlja i vodi se velika rasprava umjesto da kažemo fiskalni kapacitet, mogli bismo reći i proračun eurozone, zato što eurozona treba cijelu Europsku uniju, ali eurozona ima i svoj specifični proračun koji se temelji na vlastitim e, sredstvima. fiskalni kapaciteti to bi također mogli značiti to isto. mogli bismo možda dodati uz fiskalni kapacitet i proračun eurozone. Možda bi to bilo dobro. Thank you, Mercedes uh, Ramon Hauregi. Gracias. Hvala vam, sada gospodin Hauregi. Hvala vam. I ja se slažem s ovime što je e, rekao izvjestitelj Silva Perena, ali s onim što je rekao gospodin Sofil i gospodin Scholz. I s onim što je rekla gospođa Bressa. Oni su govorili o političkoj važnosti vlastitih sredstava. To je jedan e, od elemenata o kojima treba razgovarati zbog e, budućnosti Europske unije. To su aspekti koji se itekako tiču budućnosti Europske unije. No, moramo voditi računa da je fiskalni sustav Europske unije onaj element koji pokriva nedostatak e, političkog legitimiteta ili snažnijeg europskog demosa. Kada građanin vidi da svoje poreze kada zapravo građanin smatra a, da je u redu da plaća poreze e, jednoj državi je kada ima nekakav odnos sa tom državom. A bojim se da to da je to ono što nedostaje Europskoj uniji i da to šteti samoj ideji Europe. Građani uspostavljaju svoj e, politički odnos sa zemljama u kojima plaćaju porez i točka. I to je pitanje za mene vrlo bitno. E, postoje neka, neki financijski izvori koje bi Europska unija trebala početi predstavljati kao vlastita sredstva. E, uspostava poreza na financijske transakcije, koja bi trebala stupiti na snagu sljedeće godine, e, ja mislim da to ne bi trebale davati samo države. Ja smatram da bi to trebalo biti organizirano na temelju nekakvog europskog koncepta. Zatim imamo i beneficije Europske središnje banke to on, njih izdaje Europske središnje banke, Europska središnja banka, ali mogla bi njima upravljati Europska unija. Mislim da bi to recimo moglo nekako riješiti e, taj problem e, fiskalnog sustava Europske unije. Ja mislim da moramo napraviti tih nekoliko koraka i zbog toga molim izvjestitelja da AFKO iz te perspektive da poveže e, poreze sa građanima, da se u tom smjeru pripremi e, prijedlog jer mislim da je on jako važan za budućnost. Nemamo više govornika, tako da Pedro ti imaš riječ. Ja bih e, zahvalio svim kolegama na vrlo interesantnim doprinosima. Mnogo je tu pitanja koje bismo trebali mnogo detaljnije obraditi. Spomenuli ste vlastita sredstva, nekoliko vas. A dali ste i prijedlog da se organizira saslušanje na temu vlastitih sredstava. Mislim da je to vrlo interesantan prijedlog, mogli bismo o tome razmisliti možda u suradnji sa odporom za proračun. No svakako ta rasprava o vlastitim sredstvima je ključna i morali bismo na tome raditi. Vodimo računa i o potrebi da se uspostavi veza između ovog nacrta mišljenja i ostalih izvještaja posebice izvještaj o Lisabonskom ugovoru, te e, sa izvještajem o boljem donošenju zakona. A cijela tema fiskalnog kapaciteta, te rasprava o financijskom porezu, koja nije uključena u ovaj prijedlog. Ali smatram da bismo i o tome morali razgovarati. Fleksibilnost je potrebna. S obzirom na nove izazove. A glavna ideja je da unatoč e, potrebi za većom fleksibilnošću da budemo oprezniji i da ne ugrožavamo sredstva Eh, koja su namijenjena koheziji s jedne strane, a s druge strane da stvorimo stvarno nova sredstva kako bismo riješili te izazove. To je eto ideja nacrta mišljenja i htio bih to zadržati do kraja našeg do kraja ovog postupka. Hvala vam svima na komentarima i radit ćemo zajedno kako bismo unaprijedili ovo, e, ovo mišljenje. Evo moramo samo još odlučiti na e, roku za podnošenje amandmana. To je 23. ožujka u podne. Imate više od tjedan dana. A onda ćemo pokušati glasati 20. travnja. Nemamo izvjestitelje u sjeni za sve klubove. Vidim da, shvaćam da e, zastup, klubovi zastupnika još uvijek mogu odlučiti o tome koga će imenovati. Toliko o tome, a sada prelazimo na desetu točku dnevnog reda. Ja pripremam mišljenje. Riječ je o uredbi Europskog parlamenta i vijeća o prijenosu nadležnosti Općem sudu Europske unije za odlučivanje u prvom stupnju u sporovima između Europske unije i njezinih službenika. O tome smo, e, sporazumu koji je postignut između parlamenta i vijeća smo glasali prošle e, godine. Prijedlog je bio da se poveća broj sudaca u općem sudu, a sada zapravo sedam sudaca iz e, ureda za, e, iz suda za službenike je trebalo dakle početi raditi u 2016. A sada govorimo o prijenosu sudaca sa službeničkog suda na opći sud. Ponovno nam je potrebna e, uredba koja će ići prema postupku suodlučivanja. i mi u ovom slučaju, dajemo mišljenje odbora AFKO nadležnom odboru e, koji je Juri i Juri priprema mišljenje u ime parlamenta, a mi dakle dajemo e, mišljenje u ime odbora AFKO. Ovo je vrlo tehničko, ja ne predlažem nikakve promjene e, uredbi koja se odnosi na prijenos nadležnosti općem sudu. Juri, odbor Juri je predložio nekoliko tehničkih amandmana, to ne spada pod našu nadležnost, stoga je moj prijedlog da ne spominjemo ništa konkretno u kontekstu te uredbe. O prijenosu nadležnosti općem sudu Europske unije. Eto, toliko od mene. Ne znam žele li netko nešto komentirati. Rok za amandmane će također biti 23. ožujak u podne, ali u principu u tajništvu nismo pronašli nikakve e, razloge da uopće dovedemo pod upitnik ovaj, e, ovo zakonodavstvo. Mercedes. Mi se slažemo sa vašim prijedlogom i nemamo nikakvih prigovora vezano uz to. Hvala vam. E, da, hvala im, mi se slažemo sa vama, nemamo ništa za dodati. Uh, so the deadline for amendments set. Znači, rekli smo koji su e, rokovi za ulaganje amandmana, glasovat ćemo 24. E, jer je uričaj će glasovati 21.4. Imamo znači 11. točku dnevnog reda, radi se o raznom, ne znam da li imamo još kakvih e, to, znači, pitanja pod razno, a sljedeći sastanak će biti 20. E, znači e, travnja ujutro i poslijepodne u Briselu. Znači još dva pitanja, trebala sam to malo kasnije reći. Koordinatori su donijeli odluke danas e, vezano uz dodjeljivanje mišljenja ako samo E, inicijativnom mišljenju e, znači EPP-u e te isto tako što se tiče izvješća kad govorimo o kontroli proračuna kad što se tiče uloge zviždača znači mi se nadamo da će političke skupine nam poslati prijedloge vezano uz pri, znači mišljenje što se tiče primjene zakona za 2014. godinu, a Imamo također i ovo veliko saslušanje sa Europskom komisijom i četiri odbora što se tiče demokracije i govorit ćemo također o temama koji su pod nadležnošću AFKO-a. Znači to će biti u 14.30. Hvala.